Uvaženi kolege, nastavljam s radom. Zapisnik eh, s prethodnog zasjedanja i svi svojim teksti su na raspolaganju. Prva točka na dnevnom redu jest rasprava povrede ljudskih prava